a riječ bismo dali gospođi povjerenici Mogherini. Hvala lijepo, predsjedavajući. Znam kakva je situacija nakon glasovanja. Ali dozvolite da kažem, mi smo raspravljali o stanju o Tunisu nekako na marginama naše zadnje plenarne sjednice u Strasburu i to na marginama rasprave o Libiji. I sjećam se da smo tom prilikom kazali kako je Libija sasvim sigurno jedan od glavnih problema s kojim se moramo baviti u našem susjedstvu, ali da to nije vrijedi samo za Europljanje nego i za susjedne zemlje, počevši od Tunisa. I tada, evo, nekoliko, nakon toga nekoliko tjedana kasnije, sada već moramo raspravljati o ovoj fragilnoj situaciji koja vlada u Tunisu i to posebno nakon napada prošlog tjedna. E, Tunis je za nas vrlo poseban susjed. Prvo je to susjed koji pokazuje da demokracija, sloboda i sloboda i uključujuća inkluzivna politika mogu biti budućnost za čitavu tu regiju. Bila sam duboko impresionirana riječima sudionika demonstracija nakon napada u Tunisu koji su rekli ono što ko će poraziti teroriste, to ćemo biti mi. On je tu govorio o njegovoj generaciji Tunis, Tunižana koji su izašli na ulice. Mislim da je najbolji odgovor kojeg mi možemo dati na taj napad koji se dogodio i zapravo na svu krhkost tuniskih struktura i vlasti je upravo da podržimo taj glas i sve one tunižane svih generacija koji su izašli na ulice nakon napada, kao što su francuski građani svojedobno nakon teškog napada u Parizu reagirali, izašli na ulice i iskazali jednu solidarnost neizmjerno. Svi tunižani, nižani, posebno mlađe generacije koje vjeruju u budućnost te zemlje, u otvorenu, demokratsku, slobodnu budućnost te zemlje, su dan, dakle, sve njih moramo vjerovati. Dan prije napada smo u Briselu sa ministrima i ministrom vanjskog poslova Tunisa razgovarali u okviru našeg vijeća koje je razgovaralo o pridruživanju i približavanju tih zemalja partnera Europskoj uniji. Govorili smo s jedne strane o pozitivnom razvoju zemlje, koju je imala prošle godine svoj novi usvoj, zatim novi zakon za izborni zakon, zatim su se održali izbori, stvorila se jedna vlada nacionalnog jedinstva tamo, ali s jedne strane to su bili dobri razvoj, a s druge strane smo imali E, jednu krhku situaciju zato što je jako teško stanje sa zapošljenjem, puno nezaposlenih, teška kriza u gospodarstvu, pitanje mjesta za mlade u tuniskom društvu i gospodarstvu, posebno za tuniske djevojke. To su sve zapravo stvari koje, se, koje koče demokratski proces tamo. I zatim znamo da se lokalni izbori još da trebaju održati pod kraj ove godine i ne znamo kako će to izgledati jer razlike su velike među različitim dijelovima zemlje, među različitim regijama u Tunisu. Ogromne su razlike u prihodima, u stanju naseljenosti, u tradicijama, u stanju slobode, načinu razmišljanja. I mi smo čak razmišljali da promoviramo twininge, dakle dvostruke blizance projekte između nekih regija u Tunisu i nekih regija u Evropskoj uniji kako ih bolje pomogli u razvoju. Isto tako smo razmatrali i različite sigurnosne prijetnje i izazove u toj zemlji. Prvenstveno one koje potiču od činjenice da je to jedna od država, ako ne uopćenito ona prva država u kojoj je broj stranih boraca najveći, ima 3000 u Tunisu. Barroso se vratio iz e, Tunisa i pričao je kako izgleda, kako je loša granična kontrola recimo prema Libiji gdje su nemiri i tako dalje. Mi smo raspravljali s njihovim ministrima vanjskih poslova o drugim stvarima. Potpisivali smo sporazume o suradnji kako bi otvorili evropske programe za tuniske državljane. Za one tunižane, one mlade tunižane, ona poduzeća iz Tunisa, studente, znanstvenike koji žele sudjelovati u programima Europske unije na jedan otvoren način. Dakle, mi smo njima otvorili vrata i raskrčili put za jednu otvorenu suradnju i zatim smo raspravljali o sljedećem visorangiranom posjetu iz Europske unije nakon mog posjeta. Ja sam bila u Tunisu tjedan dana nakon što je nova vlada u veljači preuzela dužnost. I onda smo raspravljali tu pa činjenice da će sljedećeg utorka sa, mi ćemo s predsjednikom e, Europskog vijeća Tuskom posjetiti Tunis. Dan nakon napada u Tunisu vodila sam telefonski razgovor s premijerom Tunisa i to ne samo zato da e, zapravo razmijenimo naš sučut s moje strane zbog tog napada u Tunisu i napada na srce države, a s njegove strane on je izrazio sučut u smislu meni kao zapravo Evropskoj uniji zbog toga što je veliki dio žrtava tog napada upravo bila evropskih građana. Međutim, osim te razmjene kon, mi smo razgovarali o važnim stvarima, najme o tome da taj napad ne smije prekinuti proces koji je težak, ali koji je krenuo, približavanje Tunisa Evropskoj uniji i šta možemo učiniti kao prijatelji i ostaćemo prijatelji, kako im pomoći. Ja sam tu poruku prenijela Europskom vijeću koje se održalo upravo istog dana i mislim započelo je minutom šutnje za žrtve napada u Tunisu i e onda smo šefovima država i vlada rekli kak, što to znači biti prijatelj i biti poseban prijatelj Tunisu. O tome smo razgovarali, pogotovo u ovim teškim vremenima. Kako izgleda naš put, naš način da se poveća i pojača, ojača ta suradnja? To je na različitim razinama, na razini sigurnosti, financijska potpora, zatim potpora gospodarstvu sa vrlo konkretnim i hitnim mjerama i zatim regionalna kooperacija koja se fokusira i na Libiju. Dozvolite da vrlo kratko te četiri razine predstavim. Prvo sigurnost, sigurnosna suradnja, očito da je sigurnost u srži svake demokracije i demokratskog sustava, ali vrijedi i obrnuta. Sigurnost se može održati samo sa pravim demokratskim procesima koji poštuju ljudska prava čovjeka i E, pravnu državu. I znamo da jedno drugo jača, demokracija jača sigurnost i sigurnost jača demokraciju, to je vrlo vezano. I zbog toga smo i angažirani na tri različite razmatanje revizije. S evropske strane mi zapravo pratimo iz Evropske unije Tunis i to na njihovom putu upravljanja granicama, reformi sigurnosnog sektora, ali i pravosuđa i mislimo da je to jedan vrlo ambiciozan program reformi sigurnosnog sektora koji se bavi velikom prijetnjom terorizma. Mislimo da je sada taj veliki reformski program u finalnoj fazi, uključuje 25 milijuna eura pomoći iz Europe. Mi također surađujemo s našim tunijskim partnerima na potpori reformi cijelog pravosudnog sustava i sektora. Znamo da moramo posebno u ovim vremenima više učiniti posebno koordinator za, evropski koordinator za borbu protiv terorizma je bio nekoliko dana prije napada u Tunisu i tada su otvorili razgovore, oni njegovi sugovornici o različitim područjima suradnje, posebno dijalog u borbi protiv terorizma i čitav paket konkretnih mjera koje treba implementirati. Mislimo da će se taj paket isto tako ovih dana dovršiti i već sljedećih mjeseci početi primjenjivati. Vrlo je važno da partnerstvo na tom, u tom području održimo na istoj razini i o tome smo raspravljali s tuniskim partnerima. Međutim, znamo da podupiranje tuniskoj stabilnosti ne zahtjeva samo sigurnost. To znači uglavnom i tu naglašavam to jer to naglašavam svojim svim porukama javnosti ovih dana što mogu više, znači potporu demokratskim strukturama i demokratskim reformama. Kako ćemo to postići? Prvo, financijska pomoć. 2011. Evropska unija više nego udvostručila svoje, svoju pomoć i svoje obveze na pomoć Tunisu. 2014 je gotovo 170 milijuna eura alocirano za pomoć Tunisu. Makrofinancijska pomoć ide i do 300 milijuna u obliku kredita, zajmova i ostalog uz to. Još a za 2015. financijske doznake još nisu sasvim gotove, ali radimo na tim alokacijama sa povjernikom Hanom na tome, kako bi Tunis doista dobio što treba, ali i što zaslužuje. A to je napokon i u našem vlastitom interesu. Međutim, osim financijske pomoći, postoji vrlo konkretne mjere, kad kad vrlo kreativne mjere, koje moraju pratiti Tunis na njihovom putu reformi na putu jačanja ekonomije i demokracije. Pre prava integracija evropske ekonomije u jedinstveno europsko tržište. To je napokon nešto što su Tunižani odabrali, zašto su se opredijelili. I zatim stvaranje jednog jačeg njihovog tržišta za regionalne partnere. Evropska unija je spremna za to i mi smo već sa novim vlastima tuniskim prošlog mjeseca o tom razgovarali. Mi smo pripremni otvoriti pregovore o jednom sveobuhvatnom ugovoru o slobodnoj trgovini sa Tunisom. Isto tako je vjerojatno vrlo važno dati pozitivan znak investitorima kako bi mogli naći put da pomognu oporavku gospodarstva u toj zemlji. To su naravno perspektive za srednje i da dugoročna predviđanja. Međutim, mi moramo i hitno djelovati. Već smo početkom ove godine uskladili svoje mjesečne uvozne kvote maslinovog ulja, nešto što je vrlo važno za Tunis kak, i možemo učiniti i više u tom pogledu. Po, Komisija također razmatra Tuniskoj zahtjev da se pridruži e, znanstveno istraživačkom problemu e, Horizont, dakle obzor 2020. I mislimo da možemo tu puno toga postići i donijeti, dovesti do onih ključnih razlika i to hitno. A zatim regionalna suradnja, ta razina, pogotovo u odnosu na Libiju. S jedne strane tu imamo pitanje granica, a s druge strane onaj veći problem, problem libijskog stanja koji se odražava i na Tunis. Mislim da će neke od vaših intervencija upravo o tome govoriti, pa ću ostaviti više vremena za svoje odgovore nakon vaših intervencija ali vi znate da smo i prošli puta u Strasburu o tome raspravljali. Mi povećavamo razinu svoje angažiranosti u diplomatskom smislu. Mi smo ja sam osobno bila domaćin sastanka 30 za 44 gradonačelnika iz Libije, iz najraznovrsnijih dijelova citave e, zemlje. tu u Briselu se to održavalo. Slušali smo njihova probleme i samo zapravo gradonačelnici koji su u direktnom kontaktu sa svojim ljudima, svojim narodom na terenu to mogu znati i razumjeti i iznijeti te probleme. S druge strane smo vidjeli jedan jak, strastven, emocionalni angažman i želju da se pomaknu, da krenu naprijed i da nađu jedno političko rješenje koje bi napokon omogućio Libiji da nađe novi početak i krene mirnim putem naprijed. To su sve bili dobri rezultati, isto tako je bila jedna mjera za uspostavljanje uzajamnog povjerenja i nadamo se da ćemo tu i postići, polučiti neke rezultate. Vi znate da ovih dana postoji jedan plan, jedna zapravo ideja da se krene sa novim političkim okvirom. O tome se raspravlja ne samo u Rabatu nego i u Tobruku u Tripoliju i u drugim gradovima libijskim. I nadam se, vjerujem da će to biti pravi put, a to isto tako misle i naši prijatelji iz Tunisa. To je zapravo jedini put da se riješi libijska kriza. I još jedna stvar prije nego što završim, a to je o vama i Tunisu. Jer parlamentarna suradnja je isto tako jedan bitan dio te potpore koju treba Tunis, koju Tunis traži i to je zemlja za koju, bi vaš angažman postigao velike jako dobre rezultate. 2011. i 2014. su bile tu misije u Tunisu i parlamentarno sudjelovanje u stalnom, Evrop, stalnom suradnji Evropske unije i Tunisa. Ja se jako veselim što će se ustanoviti jedna zajednička parlamentarna skupština sa tuniskim parlamentom, parlamentom kao što je to predviđeno u planu rada Europski parlament će jačajući svoje poveznice i svoje veze sa tuniskim novim parlamentom sasvim sigurno dati veliki doprinos za jačanje tuniske demokracije. Dozvolite da kažem još nešto. Vidjeli smo članove tuniskog parlamenta kako pjevaju za vrijeme napada u parlamentu gdje su upravo radili na zakonu o borbi protiv terorizma. I mislim da je rasprava koju danas vodimo isto tako jedan način da iskažemo kako stojimo skupa s njima, da iskažemo svoju solidarnost ne samo sa članovima parlamenta, ali počevši od njih zapravo sa svim ostalim ljudima i to ne samo u Tunisu nego svim ljudima u toj regiji, da kažemo da nisu sami i da imaju prijatelje kao što smo mi koji smo uvijek spremni biti solidarni i pomoći u svakoj situaciji. Hvala lijepo. Hvala lijepo povjerenici Mogherini. Ja sam zaboravio ukazati na to da je kod ove točke dnevnog reda osim runde javljanja za riječ predstavnika klubova zastupnika nije predviđeno nikakvo slobodno javljanje za riječ, nema catch the jer jednostavno mi nemamo vremena i gotovo nema dakle. A sada kolega Preda. Predsjedniče, gospođo viska predstavnice, odmah nakon užasavajućeg napada na muzej Bardo, Europski pučani, klub zastupnika EPP-a, osudili smo ovaj zločin i kao što sam ja prije u tom trenutku radio putem društvenih mreža, želim e, u ovom trenutku izraziti svoju duboku sućut e, obitelji i e, cijelom tunijskom narodu. Napad na muzej Bardo imao je za cilj uspjeh te zemlje koja je jedina koja je pretvarala u stvarnost eh, arapskog proljeće. Ovdje se radilo o jedinstvenom političkom institucionalnom institucionalnoj tranziciji u arapskom svijetu, ali ne bojimo se prevariti. Ovaj napad nije samo napad protiv našeg partnera, već je napad isto tako i protiv Europe. To je jasno jer je većina žrtava eh, stanovnici su Europske unije. Isto tako je dovedeno u pitanje sigurnost sredozemlja koja predstavlja našu sigurnost i konačno napad na muzej Bardo je također napad na naše vrijednosti, tolerantnost i temeljne vrijednosti. Daješ je preuz odgovornost za taj napad i suočeni smo dakle ponovno na barbarstvu jedne ideologije koja je izgrađena na političkom tumačenju islama i na odbacivanju drugih. Ista barbarija i netolerancija napali su prošlog tjedna u Jemenu, koji napadaju kršćane u Pakistanu, koji su žrtve, bili žrtve 15.3. E, samoublačkog napada. I suočeni svim tim moramo više nego ikad štititi naše vrijednosti, zajedno se boriti protiv terorizma, fanatizma, zajedno s našim partnerima i među njima kao prvim stunicom. Mi smo od početka podržavali demokratsku tranziciju ove zemlje i ne smijemo ih e, napustio ovim ključnim trenucima, treba nam međunarodna stvarna pomoć i veseli me, riječi e, visoke predstavnice glede cjelokupne dimenzije te suradnje koja treba po svaku cijenu biti pojačana i želim dodati da će kroz nekoliko dana izaslanstvo naših kolega koji su e, članovi izaslanstva za države Magreba otići će u Tunis kako bi se susrela s kolegama e, zastupnicima. Najljepša hvala na pozornosti. Hvala lijepa kolega Preda. A sada kolega Pranceri na tri i pol minute. Hvala lijepo, gospodine predsjedavajući. Danas prije podne sam se vratio iz Tunisa. Tamo sam održao nekoliko sastanaka s predstavnicima institucija, dakle sa predsjednikom parlamentarne skupštine i on mi je potvrdio da je glavni cilj napada zapravo bio Tunijski parlament. U razgovoru koji sam zatim vodio sa različitim kolegama sam vidio da su oni potpuno, da su svi na čisto s time da je Tunis jedan idealan cilj napada. Ta zemlja koja je zapravo, kojoj je krenulo i niknula arapsko proljeće i koja je najdalje došla na putu demokratske preobrazbe, upravo je ta zemlja idealna meta. I, mm, oni su imali snage novi ustav izroditi, postaviti, održati slobodne izbore i novu vladu instalirati. To treba apsolutno podržati jer to naravno izaziva upravo takve napade i ne smijemo se zavaravati. Tunis je baš zato napadnut, zato što je postigao takve pozitivne rezultate. Prema tome to je referentna točka za čitavu tu regiju i za nas u Europi. Tunis i njihov put prema uspjehu. I to je najbolji dokaz da je moguće imati demokratski slobodnu zemlju u arapskom svijetu, unutar arapskog svijeta, a to teroristi ne mogu podnijeti jer njihov cilj je stvoriti kaos i to u čitavoj sredozemnoj regiji. Prema tome mi možemo sada još jedanput samo ponoviti i podvući ono što je rekao tuniski predsjednik. Terorizam nije samo problem Tunisa, nego je problem koji pogađa sve. I zato, zato što je napad na muzej u Tunisu u doveo do, do, do pogibije mnogih europskih građana, turista u toj zemlji. Jedna od posljedica je da je strah koji je onako već bio velik sada, zbog, pogotovo zbog svega što se događa u neposrednom susjedstvu u Libiji, još narastao, a zatim je i ugled Tunisa za de facto stradao jer ljudi se ne osuđuju više putovati turistički tamo. Zbog toga je tunisko gospodarstvo koje je onako u slaboj situaciji još više stradao. To je sve jasno i zato moramo djelovati danas, a ne sutra. Europa ima više nego ikada jednu vrlo važnu zadaću koju mora ispuniti u odnosu na Tunis. To na dva područja trebamo političku potporu za demokratske snage i za reformu institucija. Moramo djelovati i u civilnom društvu, ali i na institucionalnoj razini kako bi jačali one koji su u stanju nastupati i održati se protiv prijetnje islamske države i tih te tog terorizma. Ali e, osim toga visoka predstavnica je govorila koja bi konkretna zadaća Europskog parlamenta u tome bila, znamo. A osim toga još trebamo i financijsku pomoć i to hitno i odmah. Mi smo već za Ukrajinu raspravljali i napravili, stvorili to i ćemo i makroekonomsku financijsku pomoć, ali to treba i za tuni se dogoditi. Na taj način bi dokazali da smo fleksibili, da znamo koji su prioriteti i da zaista dosljedno provodimo svoju politiku prema našim susjedima a za nas je Tunis spada u, danas u prioritete. Štovana gospođo visoka predstavnice, znam da vi e, dobro slušate sva te prijedloge i da ste im skloni. I lijepo vas molim da se angažirate kako bi se o ovome što smo tu predložili što je prije moguće donijela odluka i komisiji i vijeću da bi se tamo od tamo došle konkretna realizacija svih tih prijedloga, ideja i želja. I molimo vas da se pobrinete da se zaista sa tim problemima koji u Tunisu postoje izborimo na pravi način. Hvala lijepo kolega Panceri, a sada na minutu kolega Tenok. Želim također prenijeti svoju sućut e, obitelji, žrtvama i prijateljima E, pucnjeve u Tunisu, 23 ljudi ubijeno je kada su e, naoružani ljudi nasumično pucali na turiste i ljude na licu mjesta. Islamska država je preuzela odgovornost za taj napad i bilo to istina ili ne. Taj napad e, je ilustracija džihadske prijetnje demokraciji. Tunis je većinski muslimanska zemlja i uspješnica arapskog proljeća. Ti ljudi nisu, nije im bilo važno koga su ubili, muslimane, kršćane, židove, samo im je važno da uništavaju one koje doživljavaju neprijateljima njihove utopijskog kalifata. Ti ljudi su zlo i uništavaju, bore se protiv svega što čega je nama stalo. Naša dužnost Europske unije i Zapada da učinimo sve što je u našoj moći da gospodarski i sigurnosno pobjed, pomognemo ugroženoj demokraciji Tunisa. Hvala lijepo kolega Tornak. A sada na dvije minute kolega Maura Baranja. Hvala. Gospođo Iskapo, predstavnice, uvažene kolege. Kao što je bilo riječ tijekom rasprave o Libiji, dekompozicija je e, ugrožava e, E, Tunis. E, visoka predstavnica je rekla da je situacija u Libiji i e, jednak prioritet kao u Ukrajini, no ta razina prioriteta ne odražava se u gospodarske i financijske prioritete. Dvije trećine fonda za europsko susjedstvo namijenjeno istoku Europe gdje ima 12 milijuna stanovnika, a južno susjedstvo ima 22 milijuna stanovnika i oni ne primaju jednaku pažnju. I to ukazuje na neuravnoteženost prioriteta, no e, situacija u sredozemnom području je jako e, teško. Moramo revidirati europsku politiku susjedstva kako bi ona mogla jamčiti uravnoteženi angažman Europske unije prema svojim partnerima na istoku, ali isto tako i na jugu. Teroristički napad e, do kojeg je došlo prošlog tjedna e, imao je za cilj e, dovođenje u pitanje demokracije, ali isto tako i najproduktivnijeg sektora, to je turizma. Ne zaboravimo da je Tunis jedina zemlja gdje je demokratska tranzicija stvarna. Ni u jednoj drugoj arapskoj zemlji nema na vlasti islamistička zemlja koja je, e, vlada koja je izgubila na izborima nakon e, e, demokratskih izbora. Nijedna druga osim Tunis i islamska država je upravo napala tu zemlju. Dakle, moramo se suočiti s tom situacijom i pomoći Tunisu svim na sve moguće načine koji su nam raspolaganju, dakle pokrenuti plan pomoći, pomoć investicije, zajmove, sigurnosne mjere. Ne smijemo se dopustiti još jedno žarište napetosti i nestabilnosti na južnim granicama Europe. Ne smijemo si to dopustiti i ništa ne poduzeti za to nisam. Hvala, Hvala lijepo kolega Maura. Hvala kolega Maura Barandijan. Nastavlja kolega Kozuper, mu na minutu i 30. Gracias, por venir otra vez. Hvala predsjedniče, hvala gospođo Mogherini što ste ponovno došli ja želim izraziti žaljenje i osuditi ove fanatičke i terorističke napade. Na jugu zemlje smo već imali napade te vrste i nismo puno pozornosti pridali takvim napadima. Upravo ste kada ste spomenuli Libiju, kada ste spomenuli džihadističku prijetnju e, i analiza te prijetnje ne smije biti rađena samo po zemljama zasebno u biti e, stvoreni su monstrumi kao što se to dešava nakon što se ruše zemlje kojima su na vlasti bili diktatori SAD su preferirali pojačati e, monarhije u zaljevu kako bi svoju hegemoniju pojačali, a neke europske države protiv svog, svojih vlastitih interesa su slijedili politiku SAD-a. Sada je islamska država financirana, naoružana, sve su jači u sredozemlju jer brojni akteri Europske unije su upravo donijeli doprinijeli e, uništenju e, sekularnih država. Ne zaboravimo značaj regionalnih aktera, multinacionalnih e, tijela, no moramo također reći da nije više vrijeme za imperialističke pustolovine niti zaštitu interesa koji su sve dalje od naših. Hvala lijepo kolega Permuli, a sada kolegica Lohbiler na dvije minute. Hvala lijepo. Napad na muzej u Tunisu odnio je najmanje 22 građanska života, civilna života, a u međuvremenu Islamska država preuzela odgovornost za taj napad. Naša visoka predstavnica za vanjske poslove Mogarina je nakon napada izrazila solidarnost i rekla i obvezala se na pomoć i to pritom nije mislila samo na sigurnosnu pomoć nego je prvo razmišljala o gospodarskom razvoju države i tu pomoć je obećala a danas je to nama i detaljno prezentirala. Stvarno je važno da mi u Europi svoju solidarnost sa Tunisom javno iznesemo i deklariramo. Međutim, naše riječi moramo zamijeniti djelima i moramo biti pripravni adekvatna sredstva staviti na raspolaganje i jače nego do sada poduprijeti Tunis. Ta potpora mora zajamčiti da takav napad kakav se dogodio na muzeju Tunisu neće baciti Tunis u prošlost i neće ih omesti u njihovom putu napred, nego da se Tunis može dalje razvijati u jedan uzoriti demokratski model u regiji toj. Tisuće ljudi u Tunisu su izašle na ulicu nakon tog napada i nakon toga su ponovno jedno geslo iz Jasminske revolucije iz 2011. ponavljali. Iz onog E, slogana mi se ne bojimo kako je to bilo u Jasminovoj revoluciji oni su sada govorili mi se ne bojimo terorizma kad su izašli na ulice dakle s obzirom na tu prijetnju džihadista to ne treba biti samo poruka za Tunis i njihovu državu i narod nego za čitavu tu regiju ali i Europu ne bojimo se terorizma to treba biti poruka ali ujedno i opomena da se ne bi previše reagiralo i prebrzo reagiralo ishitreno reagiralo i zbog toga ja našu zadaću vidim prvenstveno prvenstveno u tome da se Tunis pomogne tako da se mjere koje se donose protiv i poduzimaju protiv terorizma poduzimaju usklađeno s mjerama za zaštitu ljudskog dostojanstva, prava čovjeka i poticanjem demokracije i pravne države. Sada želim još ukazati na ove socijalne promjene koje se događaju u Tunisu i da se oni događaju prvo govori koliko je solidarno to društvo i koliko nam je blisko. Hvala lijepo gospođo Lohpilera. Sada na dvije minute kolega Castaldo. Hvala predsjedniče. Zašto je ova tragedija e, ugrozila samo Ne, dragi kolege? U zadnjih nekoliko mjeseci otišao sam tri puta u Tunis i e, u cilju nadzora e, izbora e, jer tamo je e, Arabsko proljeće urodilo pravim plodovima. Sada kada sjetim ti slika znam, e, stradali, znam da one neće uništiti slike napretka, nevjerojatnog entuzijazma naroda koji je radio na pripremi izbora. Šukran, hvala im, hvala što su s nama to što ste s nama što, to su mi govorili sada u ovim trenucima kada se borimo za povratak svoje slobode govora i glasovanja sada kada radimo na izgradnji bolje budućnosti za svoju djecu svugdje vidim nailazim na toplinu na ljubaznost na dobre ljude bio sam i u muzeju Bardo koji je svjedokom tri tisućljeća E, promjena i napretka zašto je Tunis napadnut, zašto neko hoće uništiti njegov turizam, njegovu ekonomiju e, i glasove mladih Tunižana da baci tu zemlju anarhiju sa e, plamenom nasilja i da natjera ljude da misle da uz taj teror nema nikakve alternative između islama i demokracije i to se ne radi samo posredstvom terorizma i ako upadnemo u zamku sukoba civilizacija, šoka civilizacija, ta će lažna retorika pobjediti. Ja vjerujem u riječi kralja Jordana koji kaže da muslimani diljem svijeta neće dopustiti teroristima da iskorištavaju njihovu vjeru kako bi počinili nedopustiva barbarstva. Ne smijemo im dopustiti da nas iskorištavaju. Moramo udvostručiti napore i to na konkretan način jer samo putem suradnje e, gospodarske, političke, e, sigurnosne i socijalne možemo e, pobijediti uvijek zajedno kulturu e, sile snagom kulture. Da, dragi moji kolege, svi smo mi tu nižani. Hvala lijepa kolega Castaldo, a na jednu minutu kolega Borgeća. Non limitiamoci alle condoglianze che naturalmente Visoka predstavnica, ne smijemo se zadovoljiti izraž, izrazima I Naravno, ja izražavam svoj sućut, eh, gospođo Mogherini. Brojne žrtve su ljudi mojih godina i vjerujem da nećemo uspjeti riješiti problem eh, molitvama bile one na latinskom ili na jeziku. Mislim da se trebamo dati sredstva da pomognemo Tunisu e, i treba pomoći za obavještajni rad. Mislim također da se mora postrati da e, birokrati ne otvaraju hotele s pet zvijezdica, da ne znaju što rade. Dakle, mislim da treba zaštititi Tunis, pomoći da se drže pod nadzorom njegove granice i Neke vlade u Italiji, na primjer, nisu ništa poduzele kako bi se borile protiv tog fenomena stranih boraca, a danas, evo, oplakuju te jadne žrtve. Mislim da moramo biti konkretni, konkretno se boriti protiv e, te opasnosti i pomoći toj, e, tom Tunisu gdje ćemo svi ići na ljetovanje. Hvala lijepo kolega Borgesio. Na kraju rasprave još jedan put povjerenica Mogherini. E, Hvala. Najprije ću odgovoriti gospodinu Borgesiju. Nadzor nad granicama između Tunisa i Libije je upravo jedna od tema kojima smo se bavili zajedno sa tuniškim e, ministrom za vanjske poslove večer prije, odnosno dan prije napada na muzej Bardo i tom prigodom je rekao da Tunisu nije ni u kakvom interesu da zatvara svoje granice sa Libijom. Ja sam navikla poštovati zemlje i osobito poštovati odluke legitimnih vlasti tih zemalja, osobito e, kad je riječ o zemlji koja je proživjela e, demokratsku tranziciju, uspješnu demokratsku tranziciju. Dakle, mi smo prvi koji trebaju e, ispoštovati neovisne odluke koje donose tuniske vlasti. Istina je da su to i zajednički izazovi. Istina je da se tu ne radi o civilizacijskom etničkom sukobu, sukobu e, religija, kultura, jer tu je bilo tuniških, kršćanskih, muslimanskih, ateističkih i inih e, žrtava. Dakle, jasno je da je taj napad bio napad i protiv Europe, ali i protiv Tunisa. Dakle, ovdje nema sukobljavanja između sjevera i juga sredozemlja. Treba uložiti zajednički trud, strpljivo, s jedne i s druge strane sredozemlja boriti se protiv nasilja, protiv terorizma i ne smijemo vjer... misliti da se taj problem može rješavati samo uz sigurnosne mjere. Moramo poduzeti odmah sigurnosne mjere, da istina, ali ćemo izvojevati pobjedu isključivo ukoliko uspijemo ulagati, ulagati u mlade naraštaje. Ako im ponudimo posao, pravo mjesto u društvu, dostojanstvo. To su mladi tunižani tražili u trenutku kada su započeli s revolucijom, tražili dostojanstvo i mislim da je to naša obveza. Moramo s poštovanjem podržati put koji je slobodno izabrao Tunis, ali poštujući ih i jamčeći dignitet. Neki govornici su spomenuli konkretne stvari, ja ću navesti dvije E, bilo je riječi o reviziji europske politike susjedstva. To je jedno točaka o kojima smo raspravljali s, s predstavnicima Tunisa dan koji je prethodio atentatu i to će biti na dnevnom redu na susretu 13.4. u Barceloni e, kada ćemo sastati sa susjedima s južne strane sredozemlja. Tu ćemo razgovarati sa e, našim partnerima, sa istoka Europe u petom mjesecu. Dakle, ta revizija politike europskog susjedstva može biti koristan instrument ukoliko to ne bude interna, administrativna, birokratska stvar. Mislim da je vrijeme da uz dužno poštovanje zajedno razmislimo o tome koji su korisni instrumenti da se suočimo s trenutnim postojećim izazovima koji nisu izazovi od prije deset godina. Na jugu imamo izazov stabilnosti, terorizma, fragilnost institucija i e, pitanje Libije. To nije samo izazov, to je koji se tiče samo Libije. Jer netko od vas je rekao da su žrtve sve iste spominjući naslučujući tu neke druge atentate. Ja se potpuno slažem s tim, sve žrtve su važne. Žrtva je žrtva. Želim također još nešto reći e, o žrtvama iz drugih krajeva svijeta koji su u blizini Tunisa, mislim ode na Jemen, na Nigeriju. Naravno, to nije tema večerašnje rasprave, ali ne smijemo imati dvostruke standarde kada osuđujemo neke napade i moramo paziti da se regionalne krize ne rasplamsaju. I želim se vratiti na poziv jednog od vas koji je tražio da nađem odgovore i to multilateralnim pristupom. Da, ja to radim, mi to radimo u suradnji s Ujedinim narodima, svakodnevno sa Arapskom ligom, s regionalnim partnerima. I važno je da svi akteri regije djeluju na odgovoran način. Bilo se radi o Libiji ili o Jemenu potreban nam je regionalni okvir koji će uz multilateralni pristup s Ujednim narodima, Europskom unijom, uspjeti, uspjeti reagirati i djelovati i naći održiva rješenja, dugoročna rješenja, jer prečesto rješenja da se pod navodnim znacima riješi kriza nije dugoročno rješenje. Tako da trebamo naći način kako spriječiti buduće krize i zaustaviti terorizam u regiji. I zaključno glede dodjele sredstava. Jedan zastupnik spominjao je nepravednu raspodjelu dvije trećine za istok i jedna trećina za jug. To, je, to nije pisano pravilo, ali najčešće biva suprotno dvije trećine jugu i jedna trećina istoku. To je pitanje o kojem se da raspravljati, ali htjela sam biti precizna s tim u vezi i u tom smjeru se e, je pokriven taj postak. Hvala lijepo, gospođe visokoj predstavnici